La Nastavljamo e, sa sjednicom. Imat ćemo predstavljanje nekoliko izvješća. Prvo je izvješće o Europskoj obrambenoj uniji. Prvi je gospodin e, Pajet izvjestitelj. Izvolite. Hvala. Dragi kolege,